Molim vas recite gospodinu Gualtieriju da se sjedne. Sjedni. I ti isto. Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Dame gospodo, na konferenciji predsjednika danas ujutro je donesena odluka o dodjeli Saharove nagrade za 2015. godinu. Mogu vas obavijestiti o tome da je konferencija predsjednika u ovoj godini odlučila dodijeliti Saharovu nagradu blogeru iz Saudijske Arabije Raifu Badaviju meine Damen und Herren, ich danke dem Haus. Dame i gospodo, zahvaljujem ovom domu na podršci u donošenju ove odluke. Danas moram reći da ćemo zbog tog posebnog slučaja Refa Vardavija, svako tako reći da je on izuzetno hrabar i vrlo uzoran čovjek, po mom mišljenju, koji je dobio jednu od najnemilosrdnijih kazni koje uopće postoji u toj državi i koju se objektivno može samo kvalificirati kao brutalno mučenje. Ja ovim apeliram na kralja Saudijske Arabije da odmah pomiluje Raifa Badawija kako bi mogao zaprimiti nagradu. die beziehungen zwischen den mitgliedstaaten der europäischen union odnos između država članica Europske unije i tijela Europske unije s našim partnerskim državama ovise što se tiče njihove kakvoće i o tome da se poštuju temeljna ljudska prava u državama naših partnera, a u slučaju gospodina Badauja vidimo da se ne poštuju temeljna ljudska prava, njih se gazi i zbog toga ja pozivam kralja da danas obustavi nastavak izvršenja kazne, da oslobodi Raifa Badawa, da mu dopusti da se vrati svojoj obitelji i da mu omogući na plenarnoj sjednici u prosincu da ovdje u ovom domu primi nagradu. Hvala lijepa. Ähm, dragi kolege, dragi kolegice, možemo sada nastaviti. Gospođa Koraca Bilce javila za riječ. Uh, Gospodine predsjedavajući, jučer sam postavila pitanje vezano uz lažna glasovanja gospođe Marine Le Pen i želim obavijestiti ovaj dom o rezultatima te istrage. Želim zahvaliti službama s sjednice na njihovoj brzoj reakciji, na njihovoj sučnosti i želim apelirati na predsjednika da u potpunosti iskoristi e, članak 166 i članak 177 iz poslovnika gdje se jasno kaže da je glasovanje osobne prirode i da je svaki zastupnik odgovoran za svoje glasovanje. Hvala vam lijepo gospodine predsjedavajući. Što se ovoga tiče, predam gospođi Le Pen. Gospodine predsjedavajući, juče sam bila odsutna, a u tom trenutku sam zaprimila odvratne optužbe od strane gospodina Webera koji me je optužio, a ja sam u se nevina što se toga tiče, a to je to se pokazalo i na sasvom konvencije predsjednika ovog jutra. Gospodin Weber je počinio dva E, dijela, naime on me je e, radi se tu o difamaciji i o optužbi bez ikakvih dokaza. Ovo je doista pravo, pravi spektakl. Ja glasujem jednako kao što i glasuju svi drugi zastupnici. Mi stavimo glasačku karticu na početku glasanja i povučemo ju na kraju glasovanja. Ma, nemate drugih argumenata doista osim ovoga. Moj kolega, gospodin De Graf, moram reći da je primjer pristojnosti i besprijekorne etike. Ja sam izašla na nekoliko sekundi i on je u moje ime izvršio četiri glasovanja. I to moram ponoviti bez moje dozvole. I istina on je tu počinio e, jednu nepažljivu, jedan nepažljiv čin, ali da li to opravdava ovo sve? Reći ću vam nešto, moji drage kolege. On je, dok sam bila odsutna, e, bio solidaran i mislim da se možete na njega u nekim trenucima ogledati. Gospodine predsjedavajući, dakle što se tiče mog, mog dijela, ja sam odlučila podići optužbu protiv gospodina Webera zato što je on prema meni izrekao nepodnošljive optužbe. Hvala. Dame i gospodo, ova tema je danas bila raspravljena na konferenciji predsjednika i eh, Manfred Weber o kojem je sad bilo riječ, dobiva se na sljedeći riječ. Ne, sada je gospodin Weber na redu. Dakle, eh, ove izjave gospođe Marine Le Pen možemo samo u čuđenju zaslušati. To je nevjerojatno ponašanje od strane desnice. Gospođo Le Pen, mi znamo da vi nemate e, uobičajeno demokratsko svačanje, to mi svi ovdje znamo, ali pokušat ću vam prvo sada malo pripomoći. Naime, u, u demokracije mandat koji smo mi dobili od naših građana, svet, on je svet, a kada je mandat svet, onda, mislim, dio demokracije znači i saslušati drugoga, gospođo Le Pen. U demokracije mandat svet mi smo ga zaprimili od naših građana. I taj mandat se ne može prenijeti, ne može se delegirati na nekoga drugoga. U nekim državama, članicama Europske unije, e, je to kazano djelo gdje se može podnijeti tužba pred sudom. E, što se vašeg slučaja tiče, to trenutno nije tako na europskoj razini, ali mi želimo braniti naše mandate. Vi ste sada prozočili velik skandal i mi u potpunosti namjeravamo poduprijeti našeg predsjednika kada se radi o poduzimanju daljnjih mjera. Meine Damen und Herren, heute morgen... Dame i gospodo, danas ujutro se ovome raspravljamo na sastanku konferencije predsjednika i sada će se predati u tijelo parlamenta u kojem će se zatim dalje istražiti. Dakle, tu se radi o predsjedništvu parlamenta i gospođa Koraca Bild će se pomenuti da se u potpunosti poštuje poslovnik. Dame i gospodo, zapisnik sa jučerašnjih sjednica